reda gospodin povjerenik de Gucht će govoriti o Euromedu, trgovini sa zemljama Euromeda. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju. Poštovani zastupnici u Europskom parlamentu, južno susjedstvo Europske unije prošlo je kroz nezapamćene promjene od 2011. godine i u tom kontekstu Europska unija mora odigrati ulogu čimbenika stabilnosti, stabilnosti u našim odnosima sa južnim sredozemnim područjem. U ovom trenutku imamo u odnosu na to područje tri trgovinska cilja jedno je produbljivanje trgovinskih odnosa sa nekim od tih partnera i to na temelju diferenciranog e, pristupa. U prosincu 2011. godine vijeće je doprinjalo okvir za pregovore sa Jordanom, Marokom i Tunisom. E, glavni cilj je postupna integracija gospodarstava tih zemalja u jedinstveno tržište Europske unije. E, riječ je o sveobuhvatnim ugovorima koji će obuhvatiti područje od zajedničkog interesa poput olakšavanja trgovine, sanitarnih i fitosanitarnih mjera, javne nabave, te e, tržišnog natjecanja. E, također e, obuhvatit će i daljnje uređenje područja odgovarajućih proizvoda i slično. Pregovori su pokrenuti sa Marokom 2013. godine u ožujku 2013. da budem precizan i ti pregovori napreduju a pripreme za pregovore su uznapredovale sa Jordanom dok e, pregovori sa Tunisom mogu početi čim se e, pripreme završe o, zemlje s kojima to nije moguće u ovom trenutku postići to su e, Libanon, Alžir e, i Libija jer je potrebno da one prije svega završe svoje pregovore o pristupanju svjetskoj trgovanskoj organizaciji. Druga točka koja je u sjedištu naše pozornosti je unutarnja trgovina u području južnog sredozemlja. Tu je međusobna trgovina na najnižoj razini e, u odnosu na bilo koji drugi dio svijeta. E, stoga podupiremo napore da se uspostavi e, sporazum između Egipta, Maroka, e, Tunisa i Elžira i drugih e, zemalja, a taj pomoć uključuje i financijsku pomoć kao i stručnu pomoć. Također provodi se i revizija e, mjera vezanih uz podrijetlo proizvoda u području Euromeda i taj rad treba ubrzati. Treći element je e, regionalno euromediteransko trgovinsko partnerstvo koje će se revitalizirati na e, skorašnjem sastanku 30. rujna. Biti će to važan sastanak, prvi takav sastanak u četiri godine. Gospodine predsjedavajući, poštovani zastupnici. Komisija radi sve što može kako bi e, ažurirala podatke vezane uz trgovinu sa e, sredozemnim područjem i kako bi pružila svoju potporu stabilnosti u toj regiji te računamo na potporu parlamenta ovim našim nastojanjima. Hvala vam lijepa. Hvala povjereniče Sada e, slijede govornici kolegica Gabriel. Dva, dvije minute. Hvala gospodine predsjedniče, povjereniče, hvala na ovoj prezentaciji o e, e, trgovini sa euromedom. E, trgovina između Europske unije i e, juga Mediterana je uvijek e, mnogo obećavala, ali imamo još dugi put što da partnerstvo ne bi ostalo samo slovo na papiru. Potrebno je da nastavimo put prema slobodnoj razmjeni, trebamo ukloniti necarinske prepreke to se mora raditi u partnerstvu i e, primjeni e, načela ravnopravnosti. E, partnerstvo sa jugom Mederana mora biti zasnovano na snažnoj dinamici a ta je dinamika za sada slaba. E, trgovina sa partnerima na e, Južnom Mediteranu e, treba direktnu suradnju onih koji sudjeluju u toj razmjeni. Politika viza mora biti u službi gospodarske politike. Taj režim viza treba znatno liberalizirati. Također moramo implementirati e, mrežu suradnje stvaranjem e, e, gospodarskih bilateralnih komora. Moramo također produbiti komercijalne veze. One nisu same sebi cilj one su samo instrument koji dozvoljava ovim zemljama da sudjeluju u e, svjetskoj slobodnoj trgovini. Moramo ojačati strukturne e, E, administrativne strukture e, koje su još slabe u toj regiji. E, trgovina mora biti u službi mira i stabilnosti. Hvala lijepa kolegica Gabriel. Kolegica Arena ima riječ. Hvala lijepa gospodine de Gucht. Vi niste govorili o partnerstvu između Europe i Izraela. Moramo podsjetiti na, neka, na neka načela razmjene s Izraelom E, to je načelo nelegalnosti okupacije e, e, Palestine. Moramo u prvom redu poticati zemlje članice koje su već provele mjere u smislu svojih proizvoda, moramo garantirati etiketiranje tih proizvoda i to u Velikoj Britaniji i Belgiji. Moramo aktivirati mjere koje su uh, koje ograničavaju uh, uh, prodaju nelegalnih proizvoda. Moramo također promijeniti navike i vršiti ekonomski pritisak u ovoj situaciji. E, vi ste također e, citirali Marok, Maroko i e, Tunis. I tu moramo naglasiti neka načela. Ovo su zemlje u tranziciji, na primjer govorimo o Tunisu. Važno je da utječemo i na socijalne i elemente i elemente koji se tiču okoliša. Hvala. Hvala lijepa. E, e jedno pitanje. E, dozvoljavate li pitanje od e, gospođa Morvaj ima pitanje. Izvolite. Hvala. Imam jedno pitanje za kolegicu zastupnicu. Slažete li se da smo već prije pol sata, prije pol sata govorili o e, Rusiji i parlament je naravno odlučio da je Rusija počinila agresivan čin protiv druge zemljave, zemlje i da zato treba primijeniti sankcije protiv Rusije. Slažete li se s onime što je rečeno? Jako je važno to imati e, na umu i reći to na plenarnoj, a ne u e, kafiću. Smatrate li da je u redu da se koriste ovakva dvostruka načela? Gospođa Arena. E, moramo moći pratiti proizvode, pa moramo također moći vidjeti odakle ti proizvodi dolaze. E, ja ne plediram za, e, ja plediram ovdje za sve proizvode, za sve proizvode koji e, ulaze na naše tržište nelegalno. Hvala kolegice Arena, kolegica Marijas. Ima jednu minutu. Iz Evropajkih Enosis, me tis μεσογειακές hores, Zemlje Mediterana e, se moraju koncentrirati na načelo uzajemne koristi. Ako, ako e, imamo zonu slobodne trgovine, ona se mora sastojati u tome da se ne stvaraju problemi za one koji se nalaze u gospodarskoj krizi, a to su zemlje juga na primjer Italija i Grčka koje provode mjere štednje. E, mi sada vidimo da poljoprivreda e, u mnogim zemljama je pogođena embargom e, protiv Rusije. Ne možemo imati politiku a la carte E, to se odnosi na Tursku. E, e, Turska je zauzela velik dio Cipra, a ipak turski proizvodi kruže Evropskom unijem. Mi ih slobodno uvozimo. Mislim da to nije dobro, kolega Matijas. Kolegica Šarke ima dvije minute. Povjereniče, dragi kolege, trgovina je važna dio naše vanjske politike i trebala bi biti zapravo još vadni dio, jer to se vidi i u najnovijoj situaciji sa Ukrajinom. Prošlo ljeto smo čuli koliko je potrebna snažna Europa u današnjem svijetu. I mnogo toga možemo dobiti time što ćemo širiti e, sporazume u Euromed regiji. Nekoliko godina nakon toga što su narodi e, tražili za demokraciju i za promjene, nažalost promjena promjene se nisu dogodilo. Nažalost, zemlje na sjeveru Afrike i na Bliskom istoku se suočavaju s ozbiljnim prijetnjama sigurnosti, a opet mi moramo nastaviti sa našim trgovinskim programom. Trebamo napokon dati značenje e, pojmu više za više, više pristupa tržištu sa više demokracije i sa više reforma. Moramo čvrsto ustrajati na našim uvjetima, to vrijedi i za Izrael te moramo vidjeti trgovinu kao nešto što će nam pružiti više mogućnosti, više prava, nešto čime se može raditi na e, sprečavanju korupcije i na ujednačavanju prava za sve. A to se sve mora kombinirati sa promicanjem obrazovanja, zato što jedino obrazovanjem se može pobijediti pošast masivne nezaposlenosti. Na isti način možemo ispriječiti radikalizaciju, no naravno to nije jedino rješenje no sigurna sam da može pomoći i u smanjenju e, broja imigranata. No to nije samo stvar izvoza i inovacija, moramo pogledati i sebe i negativan učinak koji e, poticaj za poljoprivredu imaju na poljoprivrednike u regiji Euromed. Europska unija bi trebala odigrati aktivnu ulogu u koordinaciji i izbjegavanju da se aktivnosti na terenu e, ne dupliciraju, te raditi na poticanju veće integracije koja će donijeti više rasta i Europskoj uniji i e, zemljama u okruženju. Hvala kolegica Šarke. A sada e, kolega Jarik. Gospodine predsjedniče, ovo što ste rekli o e, mediteranskih e, zemljama e, to traži novi tip suradnje s njima suradnja a ne konkurencija stoga je potrebno promijeniti pristup tim zemljama one ne smiju biti diskriminirane niti trebaju biti područja u kojima se iskorištava radna snaga Naprotiv, e, e, gospodarski suverenitet treba poštivati, e, trebamo imati dugoročnu pomoć uključujući socijalnu i pomoć za očuvanje okoliša. O tome treba raspravljati i to dalje raspraviti, razraditi. Moramo također poštivati ljudska prava i demokraciju ne treba na pomoć e, stavljati e, uvjete koje propisuje monetarni i međunarodni monetarni fond. E, hvala lijepa, govornika se prekida. Kolega Buchner ima minutu i pol gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. E, ljudska prava u Egiptu se stalno pogoršavaju. Naravno moramo surađivati s egipatskom vladom i ostati u e, pregovorima. Moramo sve učiniti da se ta loša e, situacija promijeni. Međutim, to nije samo jedan kontakt to, to je više nego tehnička diskusija. To znači da sve sva ova kršenja ljudskih prava su ignorirana od naše strane. A to je e, za sve one koji trpe e, od tih kršenja udarac u lice. I stoga vas pitam gospodine povjereniče E, da li ćete preknuti pregovore dok ne bude postignut napredak u poštivanju ljudskih prava ili da se bar pokaže volja za to. Hvala. Hvala lijepa kolega Buhner. E, gospođa Begin ima e, minutu i pol. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, uvaženi kolege, na sastanku 30. rujna ćemo imati službenu mogućnost da ponovno počnemo razgovarati o različitim sporazumima između Europske unije i mediteranskim zemljama. To će također biti jedna prilika da raspravljamo o interesama svih europskih zemalja. Oprostite, nemam e, prijevod na njemački, samo da vas na trenutak prekinem. Ispričavam se, nemam prijevod. A, äh, bitte um Entschuldigung, ich habe einen Wackelkontakt. Fangen Sie bitte gern an. Äh, počete još jednom, nemam dobar kontakt. Dakle, kao što sam rekla, sporazum koji je već potpisan s Marokom, to je isti sporazum koji je učinio da su na naše tržište došli poljoprivredni proizvodi po iznimno niskim cijenama. Taj je sporazum potpisan samo kako bi se određeni europski proizvodi mogli izvoziti u Maroko, ali na taj način smo ugrozili naše poljoprivrednike. Zato molim Europsku komisiju da razmišlja o Europi, o cijeloj Europi, a ne samo o pojedinim zemljama i da tražimo od naših partnera da se prilagode našim standardima e, i pravima, što se tiče i prava i e, sigurnosti. Isto tako tražim da se inzistira na pravima radnika, na uh, ukidanju rada na crno u malim tvrtkama, zato što ovakvi neujednačeni uvjeti rada naravno stvaraju nelojalno, nelojalan teren za konkurenciju. Naše uh, naši proizvođači, naši poduzetnici e, ulažu sve više vani i zbog toga moramo raditi na e, stvaranju čvrstih okvira koji će osigurati sigurna radna mjesta i kako bi se koordinirale različite europske strategije, e, rasprostranjenost informacija, te otvaranje bilateralnih trgovinskih komora, te proširenje mandata Europske banke za obnovu i razvoj. I na posljedku vas pozivam da ne zaboravite i na e, kulturne usluge, e, turističke usluge davanje e, stipendija te programa Erasmus i Euromed. Sve je to ključno za razvoj gospodarstva budućnosti. Gospodine povjereniče, ovdje imamo puno toga za izgubiti ili za dobiti, a sve ovisi o tome kako će Europa odigrati svoje karte. Hvala lijepe kolegice Begin. Sada slijedi kolega Alio, ima jednu minutu. Suradnja između Europske unije i e, zemalja Mediterana, e, slobodna razmjena, to jest ukidanje granica za robu i za ljude, ne. E, u našoj volji da kontroliramo migratorne tokove, E, to je investicija za našu budućnost e, naša kultura naša e, poljoprivreda naša industrija za njih je jug bitan ali ne pod bilo koju cijenu moramo čuvati našu sigurnost osiguravajući političku stabilnost moramo kontrolirati nelegalno useljavanje. svaki euro koji tamo potrošimo e, mora biti potrošen učinkovito. E, ne smijemo indikteretno financirati američku ili kinesku e, proizvodnju i trgovinu. Hvala lijepa kolega Alio. Kolega Fisas Ašela ima jednu minutu. Senor presidente, senor komisari. Hvala vam, gospodine povjereniče, gospodine predsjedniče. Ciljevi susjedske politike su stvoriti područje stabilnosti, prosperiteta i demokracija, te okvir koji će omogućiti mirno rješavanje sukoba. Taj zadatak naravno nije jednostavan. Politički i gospodarski izazovi s kojima se suočavaju naši susjedi su ogromni. I naša je obveza da im pomognemo u tranziciji, u tranziciji prema socijalnim demokracijama i moramo im u tome pomoći. E, razloga da im pomognemo nam ne nedostaje. Migratorni pritisci, prijetnje našoj sigurnosti zbog nesigurnosti u okriženju, energetski problemi koji nas obvezuju da e, se koncentriramo i na zemlje Magreba, te važnost e, Mediteranske unije sa stabilnim zemljama. U cijeloj toj priči gospodarstvo ima vrlo važnu ulogu i moramo se prisjetiti trgovinske integracije sa zemljama a, juga Mediterana i Europske unije. Komisija mora zajamčiti E, jedan vrlo, vrlo ambiciozne ciljeve i to su e, usluge, ulaganja te e, javna nabava. U ovom trenutku u kojem veliki dio resursa se koncentrira u druga zemljopisna područja, mislim da je jačanje suradnje sa Euromedom, da bi to ipak trebalo biti jedan od prioriteta ove komisije. Hvala kolega Fisas. Kolega Tarabela ima dvije minute. Gospodine predsjedniče, povjereniče, e, e, Euromediteransko partnerstvo e, je počelo 1995. procesom iz Barcelone to je političko, ekonomsko i socijalno partnerstvo. E, poštivanje demokratskih e, načela i temeljnih prava je e, esencijalni element sporazuma o pridruživanju. ta suradnja naglašava ekonomsku, komercijalnu i financijsku suradnju, ali isto tako socijalnu, kulturnu i suradnju na području obrazovanja tu moramo poštivati sljedeće. Prava žena kao garanciju ljudskih prava, pristup e, žena obrazovanju i e, e, radnim mjestima, uloga kulture i medije kao instrumenata za razvoj ravnopravnosti žena i muškaraca. Moramo eh, također eh, pospješiti stvaranje upravljanja eh, poduzećima od tu moramo postaviti žene, poboljšati pristup žena mehanizmima, instrumentima financiranja. Na, tu imamo odlučnu ulogu. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolega Tarabela. jedno pitanje od kolege Ferana. Kolega Ferran. Hvala predsjedniče. Gospodine Tarabela, eh, u arapskoj revoluciji ne mislite li da je eh, da eh, je uloga žena znatno smanjena? Nije li to vaše mišljenje? E, ne znam jeste li slušali ono što sam rekao. Govorio sam o ključnoj ulozi žena u borbi za više prava, za demokraciju, ali nažalost jasno sam rekao u tekstu da smo razočarani posljedicama ovog pokreta. E, danas su žene e, više marginalizirane u tim zemljama nego prije E, moramo tu situaciju imati e, na umu kako bi žene opet igrale veću ulogu u gospodarstvima svojih zemalja. Hvala, sada dolazimo do Catch the Eye. Kad već govorimo o pravima žena, mislim da su u takozvanom arapskom proljeću žene odigrale vrlo važnu ulogu, ali nažalost kasnije

E, pokazati što se može učiniti na razini lokalne uprave i samouprave i regija. Hvala kolegice Šuica. Kolegica Negresko ima riječ. Europa bi trebala na svjetskoj razini predstavljati mjerilo za ljudska prava i za demokraciju i zato moramo nastaviti nuditi mogućnosti integracije zemljama koje nas okružuju na jugoistoku Europe, na jugoistoku. Imamo iskustvo sa zemljama koje su prošle kroz tranziciju iz komunističkog režima u dakle novi režim i to iskustvo moramo iskoristiti kako bismo pomogli novim generacijama i novim državama. Isto tako moramo to učiniti putem trgovine, moramo braniti e, naša načela i naše i nastaviti s našim naporima jer jedino otvorena vrata znače da moraju poštovati naše vrijednosti što stoji i u sporazumima. Istovremeno mislim da je va, da zemlje članice i Europska unija prošire tu suradnju sa zemljama u okruženju kako bismo potakli bolju integraciju, a mi e, sa zemalja istoka Europe imamo vrlo vrijedno iskustvo u tome. Hvala lijepa kolegice Nergresku. Gospodin Jakovčić ima riječ.

E, mi smo za diversifikaciju naših komercijalnih odnosa. Ono što tražimo jeste da se ne uzimaju u obzir samo ekonomski kriteriji. E, sve što znači smanjivanje e, povlastica to e, ima teške posljedice. E, moramo imati socijalne e, kriterije, poštivanje ljudskih prava, logike komplementarnosti koji će dati obostrane koristi svim zemljama. Isto tako je važno da govorimo o Izraelu, mislim da je to najbolji primjer u Europskoj uniji E, dokle je išla u Evropska unija. Tu imamo mnogo e, načina e, djelovanja. Embargo je jedan od načina da se problemi riješe. Nemamo više mikrofona. Kolega Fojt ima riječ. E, mnogo smo govorili o temeljnim pravima u Europi. Pitam se zašto e, komisija ne izvještava o tome e, što se događa u Izraelu. Ujedinjeni narodi kažu da je broj ubijene djece od srpnja 500 djece 45 škola Ujedinih naroda je bombardirano. E, to je kršenje međunarodnog prava, a naročito e, ženevskih sporazuma. E, da li je, je to u skladu sa sporazumom sa Izraelom? E, trebalo bi diskutirati o tome da kroz sankcije e, Izrael prisilimo da se drži e, međunarodnog prava. Hvala, mi smo na kraju Catch the Eye. Povjerenik de Gucht ima riječ na kraju. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja ću nastojati odgovoriti na niz pitanja koja su ovdje postavljena. Neka su postavljena nekoliko puta. E, pitanja o Egiptu. Pitanje e, da li, će, da li trebamo pregovarati e, s Egiptom u svjetlu kršenja ljudskih prava. E, vijeće je dalo o komisiji e, mandat za pregovore 2011. Na početku pregovora se reklo e, da će trebati ispuniti određeni uvjeti, a to još uvijek nije ni počelo E, teško je e, prekinuti nešto što još nije počelo e, kao sa bilo kojim drugim sporazum komisija je angažirala vanjskog suradnika da ocjeni posljedice utjecaja mjera što će imati potencijalne ekonomske i druge posljedice i također ljudska prava 30. rujna ćemo imati e, još jedan sastanak sa egipatskim ministrom. A što se tiče Maroka, e, pregovori sa Marokom su počeli u ožujku 2013. Oni su dobro napredovali u našim sastancima i obje strane imaju zajednički cilj da e, e, dovrše sporazum e, što je prije moguće. Naravno da moramo uzeti u obzir obostrane interese. Maroko će lansirati jednu komperativnu studiju za pregovore koji će on je se složio da će Eh, uzeti u obzir rezultate tih eh, studija za, eh, u sljedećim pregovorima. Pa smo petu rundu pregovora odložili. Nema suspenzije pregovora. Tehnički kontakti će se nastaviti u tom razvoju kako bi se osigurao kontinuitet pregovora. E, e, Konferencija ministara 30. rujna će biti e, daljnja prilika da dalje razgovaramo sa ministrom trgovine Maroka. Bićemo u poziciji da dovršimo pregovore sljedeće e, godine. E, pregovori s Marokom su naročito važni jer će to biti presedan za pregovore sa drugim zemljama Marokom, Tunisom i Egiptom. Što se tiče Izraela, e, Evropska unija ima jasnu poziciju o e, nelegalnim e, izraelskim naseljima. Ta naselja neće imati tretman povlastica isto tako e, treba e, pojasniti etiketiranje proizvoda kako bi e, kupci mogli točno odrediti hoće li kupiti proizvod ili ne. Komisija zajedno sa EOS-om razgovara o obaveznom etiketiranju pa ćemo dobiti i daljnje smjernice o etiketiranju proizvoda koji će e, pomoći e, u ovoj situaciji. Što se tiče primjedbi o takozvanom more for more, e, u svim ovim pregovorima, u svim ovim sporazumima, trgovinskim sporazumima, imat ćemo e, smislene recipročne odredbe o ljudskim pravima. E, želimo promicati e, jaku agendu za ljudska prava. To će biti urađeno na individualnoj osnovi. Što se tiče političkih točaka, predsjedniče i dragi kolege, more for more, E, imamo dva puta mor u ovoj rečenici, više za više, više pomoći, više investicija, ako više učinimo i u političkom pogledu, političkim reformama. E, e, mi sami moramo otvoriti sva tržišta vizavi tih zemalja. To nije tako lako učiniti u ovim sporazumima. Zemlje članice nisu dovoljno elastične u tom pogledu s druge strane moramo također e, imati e, drugačiji pristup režimu viza, što je e, isto tako jedan od jasnih zahtjeva. S druge strane, i oni moraju otvarati svoja tržišta. Obje strane moraju preuzeti svoju odgovornost. Eh, Evropska unija i zemlje partneri na Južnom Mediteranu. Hvala lijepa. Hvala lijepa eh, povjereniče De Gucht. Ovime završavamo raspravom. Eh, sada slijedi pitanje kolegice Bauva. Već sam vam Eh, dao kratki eh, pismeni odgovor. Eh, vi se najavljate u, za riječ u vezi s poslovnikom.